glasovanjem. Nakon imenovanja gospodina Dankana u vladu e, Velike Britanije, parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od 23. lipnja nakon izabira, odabira zastupnice Komodini Kakija u Malteški, u Malteški parlament. Europski parlament utvrđuje da se njeno mjesto oslobodilo od 24.6. nakon imenovanja gospodina Negreskoa kao ministra vanjskih poslova u Rumunskoj. Parlament utvrđuje da se njegovom zastupničkom mjestu oslobodilo tri 30. lipnja. Naležna tijela Velike Britanije su mi, su mi priopćile da se u Europski parlament izabrani gospodin John Flack od 28.6. te gospodin Rupert Matthews i Vajid Khan od 29.6. te gospodin John Howard od 30.6. Oni mijenjaju zastupnicu Vicky Ford, Andrea Lura, Avzala Kana i Annelies Dodds. Pozdravljam naše nove kolege, oni će zauzeti mjesto među nama kao punopravni članovi parlamenta i članovi tijela parlamenta u skladu sa poslovnikom.